Yeah. Kolege, počinjemo. Mislim da bismo trebali razmisliti o tome hoćemo li u buduće počinjati u 14.30 jer izgleda se kolege <laughs> nisu prilagodili ovom novom vremenu početka sastanka. Prelazimo na našu točku dnevnog reda 19, reforma Afričke unije zajedno sa izaslanstvom u zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a i izaslanstva za odnose s panafričkim parlamentom DPAP. Michael Galler je sa mnom, on predsjeda, odnosno su predsjeda ovim izaslanstvom i Juan López Aguila koji je potpredsjednik Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a. Oni će sa mnom predsjedati. Ovo je važan sastanak jer imamo i goste. S nama je stalni zastupnik, stalni predstavnik Afričke unije pri Europskoj uniji, Avaca Kine Ahmad. Danas ćemo se usredotočiti na tekuću reformu Afričke unije. Ako se sjećate, 2017 se pripremilo izvješće o reformi Afričke unije koje je podržano u siječnju 2017. i trenutno se provodi. Jedan aspekt reforme odnosi se na samo financiranje Afričke unije. Prošle godine dogovoreno je da će se osmisliti sustav prema kojemu će se na određene uvezene proizvode im postojati namet i putem toga će se financirati Afrička unija. I vi nam možete reći nešto više o tome. Studenom, u studenom 2017. smo bili na samitu u Africi, na Afričkom samitu to je važno za naše odnose sa Afrikom, to je prioritet i za naš odbor za razvoj i zato mi je drago, e, veleposlaniče, što ste ovdje danas s nama. Prije nego što vama dam riječ, prvo ću dati riječ Juanu Lopezu Aguilaru, predsjedniku zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a. Lijepi pozdrav svima. Ovdje smo se našli kako bismo razmijenili mišljenje sa veleposlanikom, gospodinom gospodinom Ahmatom. Mi svi dobro znamo da su odnose između Europske unije i zemalja AKP-a te panafričkim parlamentom vrlo važni koju ovdje zastupa kolega Galer. Louis Michel je supredsjedatelj paritarne parlamentarne skupštine i zatražio je da se ovaj sastanak organizira u kontekstu post Kotonua. Mandat komisije bi trebao počivati na tome da naglasak bude na tri regionalne sastavnice. U Africi to podrazumijeva još užu suradnju sa Afričkom unijom te regionalnim ekonomskim zajednicama. Tako da bi već sada bilo dobro pozvati predstavnike na plenarne sastanke i na regionalne sastanke i, u, i na sjednice parlamentarnih skupština. Također smatramo da ovdje istovremeno svjedočimo jednom vrlo pozitivnom trendu razvoja u Afričkoj uniji. Do sada je osnovan čitav niz tijela oko Afričke unije, bilo da je riječ o području sigurnosti, dobrog upravljanja, zaštite ljudskih prava ili pak pravosuđa. Vrlo često ta tijela nisu imala dovoljna sredstva i resurse za ispunjavanje svojih e, ambicija. Prijedlog i e, inicijativa predsjednika Kagamea vezano uz e, reformu i financiranje Afričke unije imaju za cilj da se predloži racionalizacija ciljeva i strukture Afričke unije te veća financijska neovisnost. Nadamo se da će prezentacija veleposlanika Avada Sakina Ahmata biti korisna kako bismo više, kako bismo dobili bolji uvod u trenutno stanje situacije. Hvala sada dajem riječ Mahalu Galeru koji je predsjednik delegaciju u Panafričkom parlamentu. Za tri tjedna odlazite tamo. Hvala Linda i hvala kolegama što održavamo ovu zajedničku razmjenu mišljenja i želim ponovno pozdraviti veleposlanika koji je već bio na našem sastanku izaslanstva 5. ožujka. Kao su kao što je rekao su predsjedatelj, mi smo sada na početku pregovora o budućim odnosima između država AKP-a i EU-a. 48 afričkih država ovo se, su obuhvaćene pregovorima i odlazimo u svibnju, posjetit ćemo Panafrički parlament te ćemo tamo raspravljati o situaciji nakon Kotonua. Na našem sastanku smo uvijek naglašavali važnost parlamentarne dimenzije u budućim odnosima AKP-a i EU-a. S obzirom na povećanu važnost te regije, već sada E, želim postaviti pitanje što je sa reformom afričkih institucija, uključuje li to i jačanje panafričkog parlamenta i kako će se to konkretno provesti i kada. Ono što smo vidjeli do sada jest da se još čeka, da još e, nije došlo do stupanja na snagu statuta panafričkog parlamenta, osnaženog statuta koji bi mu omogućio da uspostavi novo zakonodavstvo, međutim još nismo došli do te faze jer postoje države članice koje su statute ratificirale i potpisale, međutim stupanje na snagu je još daleko, nažalost. I upravo zato se treba pitati ako postoje općenite reforme koje treba provesti, hoće li one biti obuhvaćene time ili pak možemo očekivati da, je, da će proces biti iznimno dugačak i da u bliskoj budućnosti nećemo vidjeti stupanje na snagu. Hvala. Hvala. Evo već sada i prije nego što e, je veleposlanik počeo govoriti imamo pitanja, ali dajem sada riječ veleposlaniku. Hvala vam predsjednice. Ja bih e, prije svega još jedan put e, zahvalio uvaženim kolegama zastupnicima koji su ovdje nazočni i želim posebno reći da su ove razmjene mišljenja sa predstavnicima afričkih zemalja izuzetno važne. Također bih e, u odnosu na ovo, ovu točku dnevnog reda, dakle reformu Afričke unije, želio bih postaviti jedno pitanje. Kao što znate, Afrička unija je iznimno važna za čelnike afričkih zemalja. Nakon osnivanja Afričke unije, dakle ona je također doživjela razvoj, međutim tu je potrebno provesti reformu kako bi sva njezina tijela bila učinkovita. Tako da je riječ o jednoj postupnoj reformi, kao što vam je poznato, taj proces je pokrenut u srpnju 2016. godine. Rekao bih da je to bio povijesni datum za Afričku uniju. E, reforma je započela u Kigaliju na 27. samitu Afričke unije kada su naši šefovi država i vlada donijeli odluku da povjere tu reformu predsjedniku Kagameu. Prema tome, ta misija ima za cilj učiniti funkcioniranje e, tijela Afričke unije učinkovitijima. Cilj je osnažiti Afričku uniju. Iz tog razloga jedan od prioriteta koji proizlazi iz ovog izvješća je sljedeći, dakle naglasak mora biti na ključnim prioritetima. To bi omogućilo također da e, se stavi naglasak na četiri područja, to su dakle politička pitanja, dobro upravljanje, i izborni procesi. To su sve aspekti koje i Europska unija podržava. Zatim tu su i mir i sigurnost. 40% e, oružanih sukoba se odvija na afričkom tlu, tako da je važno razmisliti o postojećoj suradnji između Vijeća za mir i sigurnost Afričke unije, ali isto tako i Vijeća sigurnosti u Europi a pritom ne smijemo zaboraviti osnaživanje trilateralne suradnje sa e, Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda. Zatim tu su i ekonomske integracije. To već traje godinama. Kao što znate, mi bismo htjeli postići mobilnost osoba u Africi, pravo nastana, te uspostavu kontinentalne zone slobodne trgovine, što bi omogućilo bolju trgovinsku razmjenu sa Europskom unijom, koja je jedan od eh, najvažnijih partnera Afričke unije. To je podsjećeno i na samitu u Abidžanu. Želimo snažnije partnerstvo što će omogućiti snažnije trgovinske odnosne i eh, ublažavanje negativnih posljedica migracija. Imamo ovdje je još jedan aspekt. to je kako postići da se e, bolje čuje glas Afrike na svjetskoj razini. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda je instanca koja donosi odluke, ima svoje stalne članove. Međutim, svijet se mijenja. Kao što sam rekao, 80% oružanih sukoba se nalazi u Africi tako da ni, ne znam koliko je moguće da e, Vijeće sigurnosti i ona nastavi funkcionirati sa pet e, stalnih članova koji donose sve odluke. Dakle, to se odnosi isto tako i na čitav svijet i s obzirom da smo mi oduvijek e, surađivali sa Europom i sa njezinim članovima u Vijeću sigurnosti, koje nas podržavaju i koje mi podržavamo. Dakle, mi zajedno surađujemo na tim pitanjima. Želim e, također podsjetiti i na još jednu činjenicu. Afrička unija se sastoji od više povjerenstava. Imamo osam povjerenstava. Imamo isto tako i 11 tijela sa 20 odbira i e, visokih e, međuministarskih odbora i odbora na kojima se sastaju šefovi država i vlada kao što je odbor za usmjeravanje vezano uz nepad. To vam je sigurno već poznato. U sklopu reforme nepad će postati izvršnom agencijom tako da će biti e, ugrađen, odnosno dobit će svoje mjesto u arhitekturi Afričke unije. Razlozi koji su nas naveli na ovu reformu su sljedeći. Dakle, tu je kao prvo agenda e, koja predstavlja ambiciozni plan za sljedećih 50 godina. E, za nas koji budemo imali sreću e, da to doživimo, Imamo isto tako i evaluacijski mehanizam koji omogućuje da e, se izvrši analiza upravljanja na svim razinama, od najniže do najviše, da bi se ustanovilo kako e, se upravlja na pojedinim razinama u pojedinim zemljama. Sve to bi trebalo omogućiti veću odgovornost za e, aktivnosti u sklopu Afričke unije. Također smo, što se tiče Panafričkog parlamenta, razmišljali o tome koja je njegova uloga do sada je bila savjetodavne prirode, a sada radimo na tome da idemo u smjeru parlamenta koji će uskoro dobiti zakonodavne ovlasti, što je iznimno važno jer kao što znate integracijski proces dugo traje. Ako uzmete primjer Europske unije, vidjet ćete da je to počelo mnogo ranije i još uvijek se nastavlja taj proces. Dakle, mi želimo jedan proces koji će biti reprezentativni i imati šire ovlasti. E, to je također dones, odlučeno 2014. godine i e, tu smo izmijenili i pripadajuće protokole. Također želimo povezati Afričku uniju s građanima. Dakle, promicanje rodne jednakosti jedan je od, jedno od vodećih načela naše reforme. To isto tako i u konstitutivnom aktu Afričke unije. Iz tog razloga smo si zacrtali neke ciljeve za postizanje rodne ravnopravnosti. Ne smije biti e, funkcija koju nisu za namijenjene ženama. Afrička unija e, brani jednakost spolova. Tako da smo osnovali jedno tijelo koje se bavi upravo tim e, pitanjima jednakosti među spolovima. I želimo također osnažiti e, položaj žena i vidjeli smo koje žene imaju potencijal što se tiče posredovanja u zemljama gdje vlada sukob. Do 2025. godine e, smo e, htjeli postići neke stvari, naime Afrika je mladi kontinent i ima veliki broj mladih, tako da želimo do 2025. godine povećati zaposlenost za 35%, a žene će predvoditi čitavim tim procesom. Civilno društvo također ima svoje mjesto u svemu tome i iz tog razloga želimo osnažiti aktivnosti e, ekonomskog i socijalnog odbora što bi nam omogućilo da akreditiramo čitavo civilno društvo da bi oni mogli biti čimbenik razvoja i sudjelovati u aktivnom životu svim instancama Afričke unije. Zatim E, tu se postavlja i pitanje održivog financiranja Afričke unije. S obzirom da smo preuzeli obvezu agende do 2063. godine, odlučili smo da Afrika ne bi trebala sjediti skršenih ruku i čekati da je partneri financiraju. Tako da smo preuzeli obvezu da funkcioniramo u iznosu od 100%, e, dakle sve režijske troškove, troškove isplate plaća, održavanja zgrada i tako dalje. Ali isto tako i da e, sve aktivnosti e, koje provodi Afrička unija financiramo u iznosu od 75% i da sudjelujemo također u financiranju fondova za mir i sigurnost. Nadalje, e, imamo mogućnost e, hitne e, intervencije u slučaju kriza i želimo biti djelotvorni u tome. Dakle, u slučaju da izbije sukob u nekom području, ne trebamo ne želimo čekati dok se to, da se to dalje, da to dalje eskalira. Upravo zato smo zamislili ovaj fond za sigurnost gdje bismo htjeli imati odgovarajuća sredstva kako bismo mogli imati snage za intervenciju. Znate i za e, multinacionalne snage i isto tako i snage u Sahelu. I to su vrlo važne operacije koje ne mogu čekati i koje zahtijevaju e, uspostavu takvih fondova ali isto tako i pomoć iz fondova UN-a za sigurnost ovih 75%, e, dakle ćemo iz toga. Zatim podsjećam i na e, taj porez od ovih 2%. E, dakle, bivši predsjednik Afričke razvojne banke, zatim Carlos Carlos koji je bio pod tajnik e, povjerenstva UNA za Afriku, oni su rekli da bi trebalo na sve, e, na sav uvoz e, naplatiti 0,2%, da kako imajući u vizu o vidu obveze koje smo preuzeli u sklopu ekonomskih partnerstva, međutim sve ono što je oporezivo i što ne spada u neki obvezujući pravni režim. Dakle, tu će se naplatiti taj porez od 0,2%. E, uvažena e, predsjednice, kolege zastupnici, želim vam samo reći da je ostvaren napredak, već imamo velik broj zemalja koji sudjeluju, e, isto tako imamo sredstva u Fondu za mir i sigurnost i usprkos tome što imamo određene poteškoće da to u potpunosti provedemo u dijelo, imamo odbor ministara e, financija i vanjskih poslova, tako da je e, tu 15 ministara, dva po regiji, što bi trebalo omogućiti da se detaljno razrade sva ova pitanja. Kao što sam rekao, moramo uzeti u obzir postojeće sporazume i ne možemo poništiti već poduzete napore i e, ignorirati obveze koje smo preuzeli u odnosu na naše partnere. Evo, to je ono što mi namjeravamo poduzeti. Što se tiče same reforme, e, tu postoje neki konkretni elementi, dakle pokretanje zone slobodne trgovine na kontinentu, to je pokrenuto 21. ožujka u Kigaliju i to bi trebalo omogućiti čitavoj Africi da se bolje poveže i to putem jednog plana koji ćemo predstaviti i Europi E, dakle to je jedan program za industrializaciju, mi bismo htjeli e, da Afrika postane industrializirani kontinent, e, da kako to je kontinent koji će ostati otvoren prema Europi i svi gospodarski subjekti iz Europske unije će imati mogućnost investirati u Africi i to u bilo kojem području. Međutim, isto tako želimo potaknuti i e, trgovinu unutar Afričke unije. Što se tiče naših e, sporazuma o suradnji, e, omogućit ćemo bržu suradnju. Zatim, e, što se tiče afričkih putovnica i o tome smo donijeli odluku u Africi, dakle želimo ukloniti prepreke za kretanje unutar tog područja. Isto tako želimo da u određenom trenutku zatražimo da ta afrička putovnica bude prepoznata, što bi trebalo povećati učinkovitost, ali mobilnost, imajući da kako u vidu da i E, države članice imaju svoje obveze, posebno u šengenskom prostoru. U sklopu e, političkog dijaloga pokušat ćemo razriješiti sva ta pitanja. E, postoji još jedan aspekt o kojemu smo razgovarali, a to je reforma koju je Afrička unija pokrenula. Tu su neka velika tematska područja za razdoblje nakon 2020. Kao što vam je poznato, nakon nakon objave studije u prosincu 2017. godine, dakle to su studije koje je objavljena u Europskoj mi smo također e, poveli jedno razmišljanje o tome i imajući u vidu zaključke sa samita u Abidžanu gdje smo rekli da želimo imati ravnopravne odnose. To je, e, na to je podsjetio i predsjednik Afričke unije kada je bio u posjetu Strasburu. Mi imamo jednu radnu skupinu e, koja ima zadatak e, definirati zajedničko afričko stajalište. To je to je usvojeno, to, to je predočeno bilo e, izvršnom odboru Afričke unije. To će omogućiti Africi da uzme u obzir sve, sve informacije koje su bitne, Dakle, to e, su isto tako obveze preuzete u sklopu e, nacionalnih indikativnih programa, ali isto tako i regionalnih indikativnih programa. Dakle, mi ćemo sve te činjenice uzeti u obzir i s ciljem nastavka sporazuma o suradnji s Europskom unijom. No imajući također u vidu i e, ostale pojave kao što su klimatske promjene, kao što sam rekao, mi smo uvijek sa Europom imali e, zajednička stajališta što je omogućilo Europi da podupre agendu 2030. ali taj zajednički stav također omogućuje e, zadržavanje odnosa sa zemljama AKP-a. Kao što znate, Afrika ima partnerski odnos sa Europskom unijom, sa SAD-om, Turskom, Indijom i arapskim svijetom. S obzirom na to i imajući u vidu povijesne veze sa karipskim i pacifičkim zemljama, e, izvršno e, izvršni odbor je dao odobrenje ministru e, koji je zadužen za to da omogući e, takav jedan sporazum koji bi otvorio suradnju sa zemljama, karibskim i pacifičkim zemljama. Imaćemo pregovarački tim i nadam se da ćemo u trenutku kada vrijeme sazrije postići dogovor vezano uz e, oblježe tih odnosa. Želim podsjetiti da je zajedničko stajalište afričkih zemalja e, da će omogućiti e, da se nastavi sa održavanjem sastanaka među ministrima vanjskih poslova, tako da će se odvijeti ta suradnja na najvišoj političkoj razini. Isto tako nemojmo zaboraviti i e, susrete između naše komisije i Europske komisije, ali moramo vidjeti i e, kako će to izgledati s obzirom na nove e, zakonodavne ovlasti panafričkog e, parlamenta. Predvidjeli smo i jednu međuministarsku konferenciju na temu trgovine, obrazovanja i zdravstvene skrbi, što će omogućiti afričkim ministrima da e, porazgovaraju sa Europom i o tim pitanjima. Tu su isto tako i migracije. Treba vidjeti što je sa procesom iz Valete, iz Kartuma i Rabata. S obzirom na sve ono što je do sada postignuto u Sjevernoj Africi, e, treba vidjeti kako od toga mogu imati koristi i ostale afričke zemlje. Znamo da su to pravno obvezujući sporazumi, želimo ih zadržati, ali bi e, taj primjer mogao poslužiti i drugim članicama Afričke unije. A to su isto tako i e, sporazumi i suradnje sa Sadekom, dakle to je nešto što ćemo osnažiti i čak e, otvoriti i za druge zemlje. Dakle, to su povijesni sporazumi i zato ne treba pomisliti da afričke zemlje napuštaju e, Karibe i Pacifik, mi samo želimo biti dosljedni u odnosu na naše integracijske projekte. Mi isto tako želimo moći surađivati sa međunarodnom zajednicom i to će se sigurno osnažiti kroz našu reformu. Evo, gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici, to su e, glavne odrednice naše reforme i e, našeg jednog ambicioznog programa koji smo htjeli predstaviti. Ovdje bih e, htio spomenuti još jedan projekt koji je prioritetan. To je projekt jedinstvenog tržišta zrakoplovnog prometa. To je pokrenuto u Addis Dakle, Afrika je otvorila svoj, svoj zračni prostor. Imaćemo tematske, ali i tehničke sastanke što će omogućiti da se e, finalizira otvaranje tog zračnog prostora, a to će omogućiti svim e, zrakoplovnim kompanijama pristup afričkom nebu, a to će onda opet e, povećati promet i mi računamo i na Europsku uniju u uspješnom dovršetku tog projekta. Gospođo predsjednice, uvaženi kolege, to su neke osnovne informacije koje sam vam želio prenijeti kako bismo mogli nastaviti suradnju. Hvala. Hvala vam veleposlaniče, doista vidim da imate jako puno posla i poprilično ambiciozan program za Afričku uniju. Sigurna sam da i da će se i kolege zanimati za ovo. Prije nego što otvorim raspravu, želim reći da danas imamo goste iz Srednjoafričke republike gospodin Donasi Maleombo, voditelj privatnog ureda čelnika države i Thierry Oronfe, voditelj misije za državu za nove tehnologije. Želim vam dobrodošlicu. Hvala vam što ste došli. Jučer smo održali eh, raspravu o odnosima sa Srednjoafričkom republikom. Kao što vjerojatno znate, neki od nas su posjetili vašu zemlju u Ožujku. Bila nam je čast što nas je primio sam predsjednik i premijer i održali smo kvalitetne razgovore. Kada smo se vratili, e, smo shvatili da treba jačati odnos između Europske unije i Srednjoafričke republike ostvaren je napredak, ali čeka nas još e, puno posla i trebamo zajednički raditi kako bismo ojačali odnos, e, kako bismo uspostavili odnos sa vašim parlamentom i vašim e, zastupnicima. Drago nam je što ste ovdje kako biste sudjelovali u raspravi o Afričkoj uniji. Ja moram, nažalost, otići u 15.30, međutim, moj kolega supredsjedatelj, on će preuzeti e, vodstvo i može vam dati riječ ako poželite nešto e, reći tijekom naše rasprave. Kolege, tko se želi javiti za riječ? Gospođa Donano je prva. Hvala vam predsjednice, ekscelencije, stalni predstavniče možemo samo iskazati zadovoljstvo u svezi sa usvajanjem zajedničkog afričkog stajališta u sklopu dijaloga koji će biti koristen za afričke i europske zemlje. Što se tiče triju stupova, razvoj politike, gospodarstva i trgovine, tu bi smo trebali dobiti novo partnerstvo koje će se temeljiti na sedam stupova e, razvoja u Africi, uključujući migracije, e, zaštitu okoliša, klimatske promjene, ljudska prava i upravljanje prirodnim resursima. Kao što vam je poznato, migracijska kriza mogla bi navesti Europsku uniju da postane zahtjevnijom što se tiče povratka i readmisije, a u odnosu na svoje partnere s juga. Mislim da je iluzorno protiviti se migracijama ako se ne uhvatimo u koštac sa e, uzrokom. E, neću sada govoriti o ovih sedam stupova. Moje pitanje je sljedeće. Koji je najbolji način za evropske zemlje da podrže e, razvoj u afričkim zemljama na učinkovit način bez destabiliziranja njihovih gospodarstava? Ako su ti ciljevi dobra osnova, što namjeravate poduzeti kako bi nabrajanje, kako, kako se više e, stupova i ambicija ne bi dovelo do e, manje učinkovitosti u provedbi. Hvala Michael Galeri sljedeći. Hvala. Doista sam impresioniran ambicijom, e, ambicioznošću koju ste pokazali, koja je vidljiva i u dokumentima i u odlukama Afričke unije. Što se tiče praktičnih implikacija za građane, govorili ste o takozvanoj putovnici Afričke unije. Naravno, postoje diplomatske putovnice, ali zapravo bi građani trebali slobodno se kretati vašim zemljama od Libije do Južnoafričke republike. Znači li to u konkretnom smislu da će se od određenog datuma moći putovati unutar Afrike bez vize i da će to vrijediti za sve građane Afričke unije. Imate li možda predviđeni vremenski rok ili će se to uspostaviti korak po korak? To će učiniti države koje su sklopile sporazum o tome, pa će se onda to kasnije proširivati i uključivati druge države. Dakle, kako će to izgledati. Zatim što se tiče uspostave slobodnog trgovinskog područja, panafričkog područja za slobodnu trgovinu, znamo da postoje razne razine integracije u Africi, već postoje carinske unije. Dakle, ako će se uspostaviti područje slobodne trgovine, E, u Africi, hoće li se to temeljiti na postojećim projektima ili ćete početi od nule pa ćete se onda dogovoriti oko određenih standarda i tarifa i ili kako možemo dakle osmisliti, kako zamisliti tu praktičnu provedbu takvog velikog ambicioznog plana. Hvala. Hvala, ukrali ste mi pitanje o putovnicama i mene je to zanimalo. Norbert Noizer je sljedeći. Hvala vam, evo, vrlo kratko. Hvala što ste izložili svoj ambiciozni program. Imam pitanje koje se odnosi na veze, odnose unutar AKP-a. Kao što znate, e, sada slijedi razdoblje nakon sporazuma iz Kotonua, međutim imamo dva formata koja se odnose na Afriku, jedan se odnosi na odnos između Afričke unije i Europske unije, a drugi uključuje države AKP-a. Mislim da ta struktura nije onoliko dobra koliko bi trebala biti. Dakle, što je sa državama u Africi koje ne pripadaju zajednici AKP država? Hoćete li i njih obuhvatiti i kako će se time upravljati u budućnosti? Jer sada imamo zapravo dva formata, dvije strukture koje se preklapaju donekle, pa mislim da bi bilo dobro da osmislimo bolju strukturu kada je riječ o odnosu između cijelog afričkog kontinenta i e, odnosu sa Europskom unijom. Hvala veleposlaniče, želite li vi sada odgovoriti na ta pitanja? Merci, euh, Madame la, la Présidente. Je Hvala vam. Hvala gospođo predsjedateljice. Prvo ću odgovoriti na pitanje o stupovima koji su opisani u našem zajedničkom afričkom stalištu. Želim vas eh, uvjeriti da su to stupovi koji se nalaze i u programu planu do 2063. i u skladu sa posljednjim zaključcima sa sastanka na vrhu i to uključuje i pitanje zapošljavanja. Reći ću nešto i o pitanju migracija. Mislim da se taj problem nikada neće moći riješiti ako se prvo ne pozabavimo temeljnim uzrocima migracija. Vrlo dobro znamo zašto dolazi do migracije, zašto ljudi napuštaju svoje zemlje u potrazi za e, poslom. Dakle, zapravo je tu, zapravo tu leži rješenje i zajednički s vama trebamo djelovati jer nova radna mjesta nećemo uspjeti uspostaviti bez dobre industrijske politike koja će omogućiti industriji da procvjeta koja će zaposliti mlade ljude, a oni predstavljaju nadu za Afriku. I zato se nadamo da ćemo zajedno s vama uspjeti otvoriti nova radna mjesta. Što se tiče pitanja viza, ponovnog povrata, readmisije, na tome surađujemo zajedno s Europom i tu suradnju ćemo nastaviti. Međutim, mislim da nam je potreban jedan e, dosljedni mehanizam. Postoji jako puno mehanizama koji postoje istovremeno. Mislim da sada treba malo stati, e, razmisliti o trenutačnoj situaciji i razmisliti kako možemo napokon riješiti taj, to pitanje migracije jer migracija ne predstavlja problem samo za Afriku, već i za Europu. Kako mi u Europi, kako mi u Africi možemo e, iskoristiti vaše iskustvo, kako vi svoje iskustvo možete podijeliti s nama, primjerice kada je riječ o mobilnosti, o kretanju ljudi, tu nije, to nije najveći problem, već je, radi se o tome da ljudima treba omogućiti da putuju, da pronađu posao, ali unutar vlastite države, da ne moraju napuštati svoju domovinu kako bi pronašli posao. I također ću reći nešto o području zone slobodne trgovine. Dakle, što se tiče te kontinentalne zone slobodne trgovine, u Europi nije moguća e, monetarna i ekonomska integracija ako postoji više preferencijalnih tarifa, a vi znate koliko ih postoji temeljem ekonomskih partnerstva. Primjerice mi imamo e, partnerski sporazum sa Europom na nivou regija. Međutim, sada bi trebalo ocijeniti ta partnerstva i e, vidjeti kako ukloniti prepreke i omogućiti zajedničku nit vodilju koja bi dovela do osnivanja stvarne carinske unije. E, a ne možemo imati 15 različitih preferencijalnih e, tarifa, što možda omogućuje neke pogodnosti za Europu, ali to može dovesti do fragmentacije napora e, kod uspostave takve zone slobodne trgovine. Iz tog razloga ćemo osnažiti to kako bismo, kako bi ta zona slobodne trgovine mogla zaživjeti. Što se tiče e, razvoja situacije nakon Kotonua, e, svima vam je poznato i svi vjerujemo da je potrebna revizija postojećih sporazuma. Ako uzmemo u obzir e, trenutnu konfiguraciju u Africi, dakle, postoje već sporazumi između Afri Sjeverne Afrike i Europe. Zatim postoji SADEK, zatim 48 zemalja subsaharske Afrike. Na samitu u Abidžanu smo odlučili da moramo imati veću vidljivost na kontinentu. Europa ide za regionalizacijom, što i nama odgovara. Dakle, imajući u vidu e, dakle sve ono što, je, što već postoji, primjerice u Sjevernoj Africi, ali isto tako imajući u vidu e, indikativne programe, nacionalne i regionalne. To će sve skupa omogućiti osnaživanje dijaloga. Mislim da ne možemo imati sporazum koji bi uzeo u obzir dio Afrike i priključio ga karipskim zemljama. Mi ćemo doći do zajedničkog stajališta, e, uzet ćemo e, u cijelini 50, 50 zemalja i mogli bismo E, imati jednu dobru institucionalnu arhitekturu. Što se tiče karipskih i pacifičkih zemalja, želim podsjetiti da tu postoje sličnosti. Mi rješavamo e, neke, neka pitanja zajedno, kada je riječ o klimatskim promjenama, imamo uistinu prijateljske veze s tim zemljama i zato želimo imati e, jedan posebni sporazum. Složit ćete se da je Georgetown pokazao svoje svoje granice. E, uloženi su veliki napori u području razvoja, međutim, treba li nam uistinu fragmentirana Afrika koja će za partnera imati Ujedinjenu Europu? Mi želimo Ujedinjenu Afriku koja će govoriti jedinstvenim glasom, koja će imati jedinstveno stajalište, što će omogućiti i našim partnerima u Europi da iskoriste pogodnosti koje mi možemo ponuditi i to je da kako e, uzemno Hvala. Gospođo predsjednice, ja se nadam da sam odgovorio na pitanje uvaženih zastupnika. Da, vrlo dobro ste to odradili. Vidim da se kolega Gerns ponovno javlja za riječ. Molim vas da budete kratki, s obzirom da je gospodin Deva tu, koji će nešto reći na sljedeću točku dnevnog reda. Molim vas da postavite pitanje, da ću i ja ću biti vrlo koncizan. S jedne strane se divimo naporima koji su već ostvareni u Africi, oni su stvarni i vidljivi na svim razinama, s druge strane vidimo što još treba odraditi. Uzet ću za primjer dva sektora. U sigurnosnom sektoru vrlo impresionirajuće impresivno vidjeti e, kako se Afrička unija pozabavila pitanjem sigurnosti na afričkom kontinentu, a s druge strane, što se tiče upravljanja, e, mora se reći da je Afrika loše zastupljena, posebno u Ujedinjenim narodima i mislim da nisam jedini koji smatra da bi jedno e, stalno mjesto vijeću sigurnosti trebalo dati Afričkoj uniji. Mislim da bi Afrička unija trebala imenovati e, onoga tko će zastupati Afriku na toj razini. I drugo, e, došao sam sa zakašnjenjem, pa ne znam jeste li e, nešto rekli o odnosima između Kine i Afrike. Kina je vrlo prisutna na afričkom kontinentu. Kako vi ocjenjujete taj utjecaj, dakle razvojni modeli i e, modeli suradnje su iznimno drugačiji. E, Evropljani imaju vrlo razvijen sustav e, uvjetovanosti. To je i između ostalog i kodificirano u tekstovima koji e, povezuju te dvije strane, a s druge strane se stječe dojam da je jedini uvjet Kine bio da se ne prizna Tajvan. Danas više ne znamo E, u kojem pravcu Kina želi ići. I pitam se, e, što se tiče ta dva konkurentska modela, smatrate li da su oni komplementarni ili da se međusobno isključuju? Molim vas, e, veleposlaniče, ako želite kratko odgovoriti, možete, a nakon toga ću vam prijeći na sljedeću točku. Da, mi imamo čitav niz partnerstva na razini Afričke unije e, i to nam omogućuje suradnju s Kinom. I zapravo naš je cilj da svi budu dobitnici i to vrijedi za sve partnere. Što se tiče sigurnosti, e, dakle mi se bavimo time, što se tiče upravljanja, e, slažem se e, sa ovime što ste vi rekli, to je sasvim legitimno za Afričku uniju da bude zastupljena kao nestalni član vijeća sigurnosti i Mislim da svako partnerstvo ima svoje specifičnosti i kontekst je različit. Mi e, u Afričkoj uniji sada analiziramo situaciju da vidimo e, kako biti dosljedni e, prema svim partnerima i to bi nam moglo omogućiti ciljeve koji su slični onima iz naše agende 2030. E, mi, smatramo da je Kina e, jedan od e, velikih, naših velikih partnera i oni se također bave razvojem više segmenata u Africi. Dojmila nas se točnost, e, preciznost kojom ste odgovorili na pitanja zastupnika, a i ambicija koju ste pokazali. Kada je riječ o izgledima u pogledu odnosa između Afričke unije E, i europskog, e, oprostite, pan-afričkog parlamenta u razdoblju nakon Kotonua. Zahvalni smo vam na onome što ste rekli. Zahvaljujemo vam na e, sudjelovanju u ovoj točki dnevnog reda, a sada dajem riječ gospodinu Devi koji će preuzeti predsjedanje sastankom počevši od sljedeće točke dnevnog reda. Izvolite. Zahvaljujem. Sljedeća točka na dnevnom redu su popratne mjere uz rezoluciju o nacionalnom parku Virunga, posebno u pogledu sigurnosne situacije nakon tragičnih događaja do kojih je došlo unutar nacionalnog parka kako bismo mogli e, točno i ispravno odraditi ovu točku dnevnog reda trebamo se povezati sa gospodinom Emanuelom Demerodeom putem satelita, pa bih zamolio um, državnog ministra uh, Belgije uh, gospodina françois Xaviera de Donea da mi se pridruži ovdje za predsjedavajućim stolom.